chers collègues, bonjour. Dobar dan poštovane kolege. Dakle, sada će nas ovdje biti troje ili četvoro, četvoro. Da, ali četvoro vrlo kvalitetnih ljudi. Ne, pet, pet. A još kolega će nam se pridružiti kasnije. Evo, sada je vrijeme da počnemo ovaj sastanak. Na prvoj točki dnevnog reda piše usvajanje dnevnog reda. E, moram vas najprije podsjetiti, odnosno moram se vratiti na usvajanje dnevnog reda. Imate li nekih primjedbi? Ne u tom slučaju usvojamo dnevni red. A također vas moram informirati da točka 13. u kojoj se govori o različnici 2015. godine o kojoj je trebalo govoriti gospođa Engstrom će biti odgođena za sljedeći sastanak jer još uvijek nismo dobili izvješće od Revizijskog suda o računima agencije a to je nešto što je bilo predviđeno već prošlog tjedna. Dakle, predlažem da usvojimo ovaj dnevni red osim ako se netko njemu protivi. Ne, u tom slučaju smatramo dnevni red usvojenim. Nemamo nekih priopćenja. Kao i obično, sada moramo usvojiti zapisnike sa sastanaka održanih 31. kolovoza i 8. rujna. Imate li nekih primjedbi na predložene zapisnike? Ne. U tom slučaju su zapisnici usvojeni. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Izlaganje resornog odjela B pod nazivom Socioekonomska važnost rekreacijskog i malog ribolova i njihov utjecaj na okoliš u Europskoj uniji. Ovog tjedna ćemo zapravo govoriti samo o rekreacijskom ribolovu jer će to biti i jedna od tema kojom ćemo se baviti i sutra. Stoga sad već e, molim predstavnike rezervnog odjela B da nam se pridruže. Vidim da su neki već na svojim mjestima. Ovo je tematska studija o socioekonomskoj važnosti rekreacijskog i malog ribolova. Ta studija je jako bitna s obzirom na sve odluke koje ćemo morati donijeti i preporuke koje ćemo putiti komisiji. Ovu studiju eh, je napravio gospodin Etan Žovar, gospodin Pierre Kav eh, i gospođa Mari Leticia Derober. Ako se nisam zabunio. Ovo je studija koju je napravila e, ekipa iz BIP-a. E, mislim da ste dobili svi studiju, ako ne imamo i kopiju koja vam je na raspolaganju u ovoj dvorani. I u ovoj studiji e, se govori o tome da u državama članicama EU ne postoji zajednička definicija E, morskog rekreacijskog ribolova, a mi smo predložili tu definiciju koja bi bila zajednička i također dajemo e, preporuke koje temeljimo na analizi pet e, reprezentativnih primjera u Europi. Mislim da ćemo morati kad tad reći što je sa ulovom morskog rekreacijskog ribolova. Čini mi se da je to zaista nužno kako bismo mogli donijeti određene odluke. A evo sada predajem riječ e, gospodinu Žobaru. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo što mogu pred vama govoriti o ovoj studiji mi danas nećemo moći točno reći koji je utjecaj e, rekreacijskog i malog ribolova na okoliš u EU, uniji, ali ćemo e, predstaviti određene koncepte i dati preporuke o metodologiji koja se može koristiti kako kako bismo mogli izvući pouke iz ove studije. Što se tiče samog metodološkog okvira, želim naglasiti da smo se temeljili na pet studija o kojima je predsjedavajući govorio, koje su održane u više država članica Europske unije i pokušali smo iz tih studija vidjeti koje su zajednički elementi koji nam mogu omogućiti da E, imamo jedan opći pregled e, stanja i da damo preporuke koje se mogu primjenjivati na sve države članice. Moram vas podsjetiti samo još na kontekst e, ove studije i činjenice da ne postoji zajednička definicija morskog rekreacijskog ribolova u zakonodavstvu Europske unije, ali postoje različite E, definicije koje se mogu približiti ovoj koju mi želimo zapravo e, usvojiti. U ovoj studiji ćemo vam dati i par primjera e, primjera naše ekipe LEBIP o ulovima u okviru morskog rekreacijskog ribolova. Ova studija je bila dosta složena i bilo je dosta teško dobiti e, vjerodostojne rezultate, naročito o utjecaju rekreacijskog i malog ribolova na okoliš. Dakle, ovaj rekreacijski ribolov je prisutan u Europskoj uniji, kao što to znate, imamo e, udruge koje su nam dale informacije o tome da u Europi imamo između 8 do 10 milijuna e, ribara koji se bave rekreacijskim ribolovom što predstavlja otprilike 25 e, milijardi e, eura godišnje gospodarskog utjecaja. Mi ćemo vam dati kasnije detaljne informacije o tome da vidite što predstavljaju zapravo ove brojke konkretno na terenu. Također e, smo se bavili i aspektom upravljanja resursa s obzirom na velik broj ribara koji se bave rekreacijskim ribolovom. Vrlo dobro znamo da to može također imati utjecaj na e, stokove e, riba i vidjet ćete da postoji asimetrija između pravnog okvira koji postoji e, glede komercijalnog ribolova i rekreacijskog ribolova. Ta asimetrija može dovesti do sukoba o kojima ćemo govoriti u ovoj studiji kako bismo e, vidjeli koje e, predloge možemo dati da bi se ti sukobi u budućnosti mogli riješiti. Najprije, što se tiče same definicije. Kao što smo rekli malo čas, jako je teško naći zajedničku definiciju rekreacijskog ribolova, ali u studiji koju smo e, proveli smo vidjeli da postoje uglavnom dva kriterija koji se uzimaju u obzir kada se pokušava definirati morski rekreacijski ribolov. Najprije, moramo vidjeti zbog čega se ribari bave tim ribolovom, koja im je motivacija i što će učiniti sa ulovom. Ovdje se treba raditi zapravo o ulovu koji se neće prodavati. Dakle, o ribi koja će se koristiti samo za vlastite potrebe. Može se također raditi i sportskom ribolovu. Dakle, može se raditi o ribarima koji jednostavno žele ići u e, ribolov radi vlastitog zadovoljstva. I također u okviru ove studije smo govorili o e, jednoj vrsti malog ribolova u kojoj e, ribari zapravo idu loviti ribu, pecati ribu E, za potrebe vlastite obitelji. To je nešto između ovog morskog rekreacijskog ribolova i sportskog ribolova. Tu postoje određene nijanse. Dakle, ova vrsta ribolova služi ribarima da e, jednostavno imaju veoma dobar životni standard i da mogu prehraniti svoju obitelj zahvaljujući ovom ribolovu. Kako bismo dobili informacije o ovim različitim vrstama ribolova, morali smo e, napraviti studiju i anketu o boljem poznavanju ribara, da bismo znali da li ribari odlaze u ribolov u, iz, u komercijalne svrhe ili, e, na primjer, samo kako bi prehranili svoju obitelj. Također smo u studiji proučili i različite pravne okvire koji postoje u državama članicama glede morskog rekreacijskog ribolova. I vidjeli smo da postoji jedna eksplicitna definicija u e, kojoj se govori o ovim, ovom morskom rekreacijskom ribolovu, ali u, također postoje i implicitne definicije morskog rekreacijskog ribolova koje će ovisiti o opremi koju ribar koristi, o e, troškovima kojima se izlaže kako bi se mogao baviti ovim ribolovom i e, također često imamo i mješovite kriterije koji se koriste kako bi se došlo do jedne definicije. Glede gospodarenja ribolovom i upravljanja morskim rekreacijskim ribolovom. Ovo su aspekti koji mogu biti različiti u državama članicama, ovisno o tome koliko ima tog malog ribolova u državama članicama, ovisno o opremi koju ribari koriste i ovisno o ulovu. Također u nekim državama članicama postoji dozvola koju ribari moraju imati e, koja ih može ograničiti na samo određena područja u kojima može ribariti ili samo e, određena doba godine za vrijeme koji može ići u ribolov. Ovdje možete vidjeti kartu, mapu gdje e, vidite te razlike u pravnom okviru E, o morskom rekreacijskom ribolovu. I tu možemo vidjeti da postoji zaista e, postoje velike razlike u Europskoj uniji. Mi smo, kada smo radili ovu studiju, e, koristili podatke iz Francuske, Ujedinjenog kraljevstva, Portugala i Danske. Općenito govoreći, u Francuskoj i u E, engleskoj rekreacijski ribolov je ribolov koji se ne obavlja u komercijalne svrhe, ali postoje ograničenja što se tiče ulova, ali nije potrebno imati posebnu dozvolu. Suprotno tome, u Portugalu je nužno imati dozvolu, a definicija rekreacijskog ribolova se temelji na tome za što će biti iskorišten ulov. U Danskoj se ovaj ribolov definira po e, ribolovnim alatima koji se koriste i također ribari moraju imati dozvolu kako bi se bavili ovom vrstom ribolova. Ovo sve znamo iz različitih e, studija koje smo ranije radili u našem e, kabinetu, te imamo i ove podatke. A sada ćemo vidjeti na koji način procijeniti utjecaj rekreacijskog i malog ribolova e, na okoliš. Temeljeći se na ulaznim informacijama koje moramo najprije prikupiti da bismo mogli procijeniti taj utjecaj. To su podaci koje smo prikupili iz različitih studija I ono što možemo reći je sljedeće. Da bismo imali cijelu sliku, cijelu predođbu, morali smo prikupiti dosta socioekonomskih e, podataka, kao i podataka vezanih u sakticiranja ribolova. Također, na primjer, u to se uključuju podaci o tome kako ribari odlaze u ribolov, E, koliko novca potroše za dozvolu, koliko novca potroše za e, hranu, smještaj, e, rivarsku opremu, odjeću koja im je potrebna i tako dalje, a također uzimamo u obzir i dugoročna ulaganja, na primjer kupnju plovila i održavanje tog istog plovila. Prikupljamo i podatke o načinu ribolova, o ribolovnom naporu, o broju e, odlazaka u ribolov tijekom jednog dana ili jednog tjedna, e, o mjestima na koji odlaze ribariti i o opremi koju koristi. Sve su to podaci koje moramo prikupiti, uključujući naravno i podatke o ulovu, o količini ulovljene ribe i o vrstama riba. Isto tako moramo znati e, radi li se o ulovu za vlastite potrebe ili se radi o ulovu koji će e, se kasnije prodavati. kako bismo mogli odlučiti na kojem uzorku ćemo raditi, moramo vidjeti koje su najkarakterističnije odlike e, ribara. Ovisno dakle na njihove troškove, navike e, i korištenje ulova. Dakle, sve su to informacije koje su nam bile nužne za ovu studiju kako bismo mogli vidjeti kakva je socioekonomska važnost ovog rekreacijskog i malog ribolova i kakav je njegov utjecaj na okoliš u Europskoj uniji. Mi smo također se bavili i uredbama u kojima se govori o različitim ciljevima e, za rekreacijski ribolov. E, znam da je do 2013. godine trebala biti provedena pilot studija E, u kojoj su se analizirali nacionalni programi o prikupljanju podataka o morskom rekreacijskom ribolovu. U tom smislu smo i mi e, predložili metodologiju prikupljanja e, tih podataka. Kroz mjerila koja smo utvrdili na temelju raspoloživih podataka smo odlučili provesti ankete, posebne ankete i proučavajući te ankete smo primijetili da postoji jedna opća schema koju možemo definirati u dvije faze. U prvoj fazi se provodila jedna opća anketa, u drugoj nešto detaljnija anketa. Glede opće ankete, u okviru opće ankete smo uzimali u obzir e, jedan reprezentativan uzorak stanovništva koje smo ispitivali o njihovim navikama ili običajima glede morskog rekreacijskog ribolova i pitali smo ih koliko novca troše, odnosno ulažu u tu vrstu ribolova. Druga detaljna anketa e, je bila upućena samo ribarima koji se zaista bave morskim rekreacijskim ribolovom i tu smo ih pitali nešto detaljnija pitanja kao na primjer e, koja je količina ulova ili e, čemu je namijenjen taj ulov. Ovu studiju smo dakle e, proveli u dvije faze iz razloga što smo htjeli imati jedan širok spektar stanovništva kako bismo mogli imati dosta informacija i kako bismo dobivene informacije mogli primijeniti na e, posebnu populaciju e, ribara. Malo čas sam rekao koja je bila priroda tih prikupljenih podataka. Za prikupljanje takvih podataka smo koristili različite metode. Mogli smo, ponekad smo, na primjer, koristili telefon, putem telefona smo zvali ribare. Također smo nekada e, slali upitnike poštom ili smo koristili takozvane omnibus ankete koje su se slale e, jednom e, dijelu E, stanovništva, odobranom dijelu stanovništva i u okviru te ankete Omnibus smo e, postavljali pitanja glede morskog rekreacijskog ribolova. Dakle, to su bila pitanja koja su postavljena u onoj općoj anketi. Mislimo da je ova anketa Omnibus e, jako dobra za opću vrstu anketa. To nam je sve omogućilo da identificiramo e, različite vrste ribara. I zahvaljujući tome smo mogli otići na lice mjesta kod ribara koji su nas zanimali u ovoj anketi kako bismo na licu mjesta prikupili detaljnije informacije. Mi bismo najprije odabrali mjesto na kojem se nalaze ribari, na koje najčešće ribari odlaze. I identificirali smo način e, na koji možemo tim ribarima uputiti upitnik putem interneta. Dakle, to je bio upitnik koji se ticao zaista samo ribara Prednost e, ove studije putem interneta, odnosno ankete putem interneta je ta što je ona dosta jeftina, ali postoje i negativne strane te studije o kojima ću govoriti nešto kasnije. Sada neću detaljno ulaziti e, u samu anketu. U našoj studiji imate sve informacije o tome u svakom slučaju smo uspjeli dobiti podatke koji su nam omogućili da procijenimo utjecaje ove vrste ribolova e, na e, socioekonomski razvoj, ali smo dobili nešto manje informacija o e, utjecaju ribolova na okoliš. Ovdje možete vidjeti primjere rezultata koje smo dobili. Možete vidjeti koja je važnost prometa E, ovog ribolova, na primjer u Francuskoj, ili koji su podaci glede ulova. Također imamo i podatke e, vezane uz radna mjesta u morskom rekreacijskom ribolovu. Ovo je studija koja je e, provedena 2012. i 2013. godine koja je obuhvatila milijun i četiristo tisuća e, ribara. Dobili smo više od osam milijuna odgovora e, koje smo kasnije morali obraditi. I na na taj način smo mogli procijeniti da, na primjer, ribari potroše otprilike 861 euro godišnje a e, to su podaci koje bi bilo veoma e, zanimljivo usporediti sa drugim e, podacima vezanih uz druge vrste ribolova. Budući da se radi o aktivnostima koje obuhvaćaju i velik broj ljudi koji dobrovoljno se bavim ovim poslom. Jako je bilo teško procijeniti cijeli utjecaj, e, cijeli socioekonomski utjecaj. Sada ćemo preći na glavne preporuke ove studije. Ali to možete vidjeti i ovdje na ovoj prozirnici. Mislim da sam dovoljno toga i rekao u samom izlaganju, budući da nemamo više vremena za to. Hvala vam najljepša, gospodine Žobar, hvala i kabinetu Lebip. Vidimo ovdje da je dosta toga pred nama kako bismo mogli zaista uskladiti definicije morskog rekreacijskog ribolova, a vidjeli smo da taj ribolov je zaista prisutan u Europi i da E, velik broj ribara se bavi njime. Sasvim je jasno da u nekim područjima morski rekreacijski ribolov se e, je ribolov u kojem se ulovi jako puno ribe, naročito u Lamanšu e, i tu bi bilo dobro imati bilješke o ovom ulovu. Možemo dati neke predloge o tome, ali morali bismo znati točno o kojoj vrsti ribe se radi i e, tu bi se naravno morali baviti pitanje prikupljanja samih informacija. To je jako komplicirano, mnogo kompliciranije nego prikupljanje podataka iz komercijalnog ribolova. Dakle, kada govorimo o gospodarenju e, morskim e, stokovima, na primjer, sigurno je da moramo uzeti u obzir i morski rekreacijski ribolov. Želim napomenuti e, da e, naš e, kolega u jedan sat će organizirati i jednu konferenciju na koju vas toplo pozivam. Evo, gospođa Rodus je tražila riječ. Hvala, predsjedavajući. Ja mogu podržati ono što ste vi rekli. Smatram da je ova tema prilično složena i moramo se time stvarno pozabaviti i to hitno. Zahvaljujem na ovom izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Htjela sam reći što mi u Njemačkoj mislimo o tome. Za nas u Njemačkoj te dvije stvari treba držati odvojene. S jedne strane imamo komercijalni ribolov. To je ribolov koji je pod nadležnošću ministarstva a s druge strane imamo slobodni ribolov koji je pod nadležnošću Ministarstva gospodarstva. Dakle, nemamo komisiju, imamo različite klubove, različite to je udruge, udruge e, ribara e, za morsko ribarstvo, slatkovodno ribarstvo. Neki ribari ribare i u Sjevernom moru, na Baltiku, to su ribari koji su spremni se također pozabaviti pitanjem obnavljanje ribljih stokova, pa čak i u rijekama. Imamo još e, jednu skupinu, to su bivši ribari koji su primijetili da su se riblji stokovi smanjili i oni su razvili novi komercijalni model koji je prilično zanimljiv. Dakle, mi zajedno sa ribarima odlazimo na otvoreno more plovilom, uzimamo do 50 osoba i onda ribari mogu loviti onoliko ribe koliko žele. Mi u Njemačkoj imamo i institut Turn s kojim smo proveli telefonsku anketu i vidjeli smo da ribari mogu loviti do 250 kg brancina. Mi znamo da su riblji stokovi te vrste gotovo ravni nuli. Dakle, ovi ribari su građani, privatne osobe, ali znam također da oni mogu prodati vlastiti ulov e, restoranima, mada je to zabranjeno. Znam o čemu govorim Dakle, ne želim sada nikoga optužiti, ali znam da se onda ulov prodaje restoranima. Dakle, mi moramo podhitno dobiti podatke o ovoj vrsti ribolova. Ako je to u nadležnosti više ministarstava kao kod nas, onda se sve mora promijeniti to što prije. Za Sjeverno more imamo tragičnu situaciju. Zato što e, ribari koji se time bave u slobodno vrijeme love više ribe u odnosu na profesionalce. Stvari tako ne mogu ići dalje. E, ljudi kažu pa dobro, rekreacijski ribari su samo e, skupina ljudi, kao što ste i vi sami rekli u vašoj prezentaciji skupina koja troši jako puno novca za prijevoz i za opremu. Tu se govori o 18 milijardi, to je astronomska cifra. Ali što se događa? Komercijalni ribolov s kojim se mi ovdje bavimo, iz te perspektive kaže se da rekreacijski ribari imaju jak lobi i zato komercijalni ribari nas trebaju kad netko se bavi ribolovom u slobodno vrijeme, onda to radi dobrovoljno, rado to čini i to je u redu. Međutim, ne mogu uloviti više ribe od profesionalca i time ugroziti njegov životni standard. To se događa za brancin u Sjevernom moru. Pogledajmo statistike instituta TUN za ove godine. Smanjenje je od 80% za komercijalni ribolov i zato je taj sektor ugrožen i komercijalni ribari e, trebaju zaštitu. Ja sam sudjelovala u tri okogla stola i moram reći sljedeće. Mi moramo razlikovati između s jedne strane ribara koji e, ribare e, na rijekama i ribara koji pecaju na moru ne možemo reći da možemo jednostavno prekinuti ribolovne aktivnosti na tri mjeseca kako bi se obnovljio e, ribo, riblji stok. Ali to bi se možda moglo primijeniti samo na 11. i 12. prvi mjesec, ali profesionalci će nam reći pa nemojte, e, možda to možete prebaciti na treći i četvrti mjesec zato što je onda u tijeku mrijest. Evo, mislim da svi stručnjaci trebaju imati na umu kakva je situacija u vlastitoj državi. Ako ne budemo došli do kvalitnog zaključka, a nadam se da će moja savezna vlada ipak doći do dobrog zaključka, E, onda to neće biti dobro. Znači, ako možemo nametnuti zabranu, onda zabrana treba se primijeniti na ono razdoblje kad je u tijeku razmnožavanje riba. Evo, prosite ako sam previše duljila, ali ribari žele da se e, zabrani ribolov samo u 11. 12. i 1. mjesecu. Što to znači? To znači da oni ne žele biti solidarni, a ipak mi trebamo nešto učiniti, moramo zabraniti komercijalni ribolov. Hvala. Želim e, reći onima koji to ne znaju da se ja sam bavim e, rekreacijskim ribolovom i da sam također u udruženju e, ribara. Sada predajem kolegici riječ. Hvala, predsjedniče. Mislim da je pozitivno to što danas govorimo o ovoj temi. Sektor ribarstva e, je pod kontrolom u Europi, zato moramo znati točno o čemu govorimo. Ja sam pozorno slušala kolegicu iz Njemačke ona je govorila o mnogim e, udrugama koje mi također imamo u Danskoj, ali tu se radi samo o 25 kilograma. Što se događa ako nešto pođe po zlu, na primjer što se tiče samih statistika? Možda bi trebalo u tom slučaju biti potrebno nameknuti nekakve sankcije. Evo konkretno pitanja što će se dogoditi ako nešto pođe po zlu? Hvala. Hvala. Evo, ja sam također se bavila rekreatskim liborom, više nemam vremena za to. Pozdravljam ovu prezentaciju koju sam danas čula i vidjela. Međutim, mislim da mnogo toga trebamo još pojasniti. Svakako, situacija u Irskoj je specifična. Imamo turizam koji se oslanja na e, pecanje slatkovodne ribe Mislim da kvote bi bile problem za rekreacijski ribolov zato što komercijalni ribolov već pati zbog toga i neće pretrpjeti kvote i zbog Brexita tu će doći do dodatnog pritiska. Dakle, ima mnogo toga što treba još učiniti, to pozdravljam moramo shvatiti što se događa u tom sektoru. Imamo veliki problem s rijekama. Nema tamo dovoljno ribe. Postoji veliki ekološki problem u Irskoj u rijekama. A što se tiče sustava ulova i otpuštanja ribe, tu također postoje poteškoće. E, to svakako utječe na turizam i vjerujem da neke države članice također nemaju fleksibilnosti u davanju dozvola. Dakle, rekreacijski pecači mogu dobiti dozvolu, ali ipak tu postoji još puno nejasnoća i svakako bih htjela dobiti više detalja koje se tiču Irske. Možda bi bilo dobro vidjeti što se događa i u tim područjima. Hvala. Da, Irska je primjer što se tiče upravljanja morskim rekreacijskim ribolovom, naročito što se tiče slatkovodnog ribolova, ali isto tako i morskog. Hvala predsjedavajući. Hvala također kolegama na ovoj prezentaciji. Htio sam se usredotočiti na sljedeće. Vi vjerojatno znate da imamo jednu vrstu ribe, to je brancin, koji je ugrožen zato što ga love i profesionalci koji e, ribare u određenom periodu tijekom godine, a nakon toga imamo i e, rekreacijske e, ribare koji također love tu istu ribu. Ponekad se riba prodaje i u gostiteljskom sektoru i ta riba stvarno postaje zlata vrijedna. E, kako možemo e, povezati kontrole s jedne strane komercijalnog ulova, a s druge strane kontrole e, rekreacijskog ribolova? ako obje vrste ribolova love istu ribu, kako možemo upravljati prikupljanjem podataka u sklopu naših istraživanja? Hvala. Istina je da e, imamo e, hitne mjere koje su poduzete za Atlantik. To je, e, su mjere koje je predložila komisija. Rečeno je da se ne smije uloviti više od jedne ribe po ribaru. I možda bi najbolje bilo sva, za svakog ribara odrediti količinu ribe koju smije dnevno uloviti i da svaki put kada ulovi neku vrstu ribe to upiše u bilježnicu i napiše koliko je teška ta riba, koja je vrsta ribe i gdje ju je ulovio. To bi bilo idealno, ali znam da je to jako teško primijeniti. Gospođa Bilbao, kako je kod vas? Hvala vam lijepa predsjedatelju. U Baski je situacija dosta pod kontrolom, međutim, ipak ne dovoljno. Rekreacijsko ribarenje veoma nas brine i to bi trebao biti sadržaj drugog izvješća. Ono o čemu sad zapravo E, govorimo je izvješće u kojem e, se stvaraju posebne baze podataka za ribarstvo. Ne znam točno što ćemo mi e, raditi, ali ako države članice žele podatke o rekreacijskom ribarenju, treba vidjeti koji je učinak socioekonomski koji ćemo proizvesti odnosno kako se uspoređuje u tom smislu rekreacijskog e, i komercijalno ribaranje. E, I kad smo o tome raspravljali, konstatirali smo da ribari imaju manje kvota, e, svaki, svaki puta sve manje i da i tu postoji određeno natjecanje u smislu e, tih aktivnosti. Kako ćemo e, mi ribarenje održati e, održivim sa socijalno-ekonomskog stajališta e, je drugo pitanje i teško je na to na brzinu odgovoriti. Dakle, države članice trebaju uspostaviti kriterije. Za svaku državu je naravno to drugačije, što je zapravo rekreacijsko ribarenje. I ovdje smo eh, branili kroz amandmane to da najčešće e, dakle komercijalno pa i artizanalno ribarenje treba dobro razlikovati od rekreacijskog da bi se osigurala održivost ribarenja uopće. E, održivost je važna jer komercijalno ribarenje se e, kroz kvote kontrolira. Tu imamo i e, promatrače i tako dalje. Međutim, artizanalno, odnosno rekreacijsko ribarenje ne kontrolira se na taj način i nema takvih kvota. Pa prema tome, e, to je povezano uz radna mjesta, ali i uz neku usputnu zaradu ili dopunsku zaradu E, i sve zajedno može imati negativan e, utjecaj. E, što ako se na crnom tržištu prodaje tako ulavljena riba ili se prodaje prijateljima ili obitelji? Naravno da to može imati ogroman negativan učinak, pogotovo u usporedbi s komercijalnim ribarskim sektorom e, gdje e, je sve pod kontrolom. Pa prema tome države članice treba uvjeriti da su potrebni kriteriji i da je potreban nadzor, a svi želimo držati rekreacijsko ribarenje, ali pod apsolutno istim kriterijima kao komercijalno ribarenje ribarenje. I e, to znači da se e, određene kvote e, koje se pridružuju komercijalnom, tako i pridruže i artizanalnom ribarenju. Hvala. Hvala gospodina Fonte. Hvala. Htio sam samo još nešto dodati, budući da govorimo o studijama i podacima. Mi sada radimo na okviru za prikupljanje podataka. Sad smo došli do trećeg trijaloga, idućeg tjedna održat ćemo četvrti i nadam se da će to biti posljednji. Mi smo tražili, to vrlo glasno, da podaci o rekreacijskom ribolovu budu uvršteni u ovaj dosje. Tu postoje dva aspekta. S jedne strane socioekonomski aspekt, a s druge strane ekološki aspekt utjecaja na okoliš. Trenutno radimo na dokumentu i pregovori su već došli do podmakle faze, ali za one koji nisu sve pratili mogu reći da socioekonomski utjecaj rekreacijskog ribolova više nije uključen u DCF, međutim procjena učinka na okoliš je uključena Dakle, to je svakako relevantno gdje postoji utjecaj na stokove, a to ima i komercijalni značaj. Socioekonomski e, pokazatelji su važni zato što traže trošenje sredstava koji su u sklopu DCF-a imali različite namjene. Dakle, bilo je teško potražiti ih u sklopu tog dokumenta. Europska komisija i vijeće dali su definiciju socioekonomskog utjecaja e, i oni su rekli da rekreacijski ribolov nema socioekonomski utjecaj onako kako se to smatra unutar DCF-a zato što to nisu komercijalne aktivnosti. One ne proizvode e, ekonomsku korist i zato se e, taj pojam nije uvrstio u taj kontekst. Trenutno u DCF-u nemamo socioekonomski utjecaj rekreacijskog ribolova, ali imamo samo utjecaj na okoliš. Socioekonomski utjecaj ipak je važan za ovu studiju izvedivosti i ovu prezentaciju, ali moramo biti svjesni toga da će sve to trebati biti i na teret država članica. One moraju shvatiti koliko je važno imati to i onda na sebe preuzeti obvezu provođenja ovakve studije. Hvala. Gospodin Korbet. Hvala. Samo kratko, predsjedniče. E, spomenut ću nešto što je već rečeno. Imam samo jedno malo pitanje. Svakako da trebamo više statistika i zato trebamo prikupiti više podataka. Moramo se koncentrirati na ono što stvarno trebamo. Na kraju stranice broj 7, na samom dnu, treći dio prezentacije, na samom kraju govorite o dobivanju statistika o karakteristikama starosti, a nakon toga piše čak i e, obiteljski status ili osobni status. Zašto je važno je li netko u braku ili nije, je li e, gospođa ili gospodin koji ribari sklopio ili sklopila brak? Možete li mi to objasniti? Hvala. Sjajno pitanje. Renata Gospođa brijana Hvala. Ja sam također nešto htjela dodati. Mnogo toga je rečeno i ja se slažem sa svim time. Ipak zabrinuta sam zato što mi danas objektivno, kao što je već rekla gospođa Rodust, mi se bavimo profesionalnim ribarstvom u mnogim državama, a i u Italiji također, stvara se veliki sukob i Marko to dobro zna između s jedne strane profesionalnog ribolova i rekreacijskog s druge strane. Dakle, mi moramo stvoriti okvir koji će biti vrlo jasan kako bismo mogli donijeti prave odluke. zašto to kažem? Zato što imamo nekoliko problema ovdje sa shvaćanjem ovih eh, pojmova. Imamo neke podatke koji se tiču nezakonitog ribolova i tu su i kontrole u trženju ribom u Europi i izvan nje. Ipak ima jako puno ribe koja dolazi u distribucijske mreže i u gostiteljski sektor i dolazi iz rekreacijskih ribolova. E, to je nešto što nije dozvoljeno i mi bismo trebali to bolje istražiti jer to je nezakonito. To je podatak koje ne možemo nikako e, e, oprostiti. S druge strane, postoje kontradikcije. Mi se i dalje bavimo kvotama za tunu, a onda svaka zemlja vrši preraspodjelu. Ipak imamo i paradoksalnu situaciju gdje rekreacijski ribari mogu E, loviti plavoperajnu tunu, dok e, oni koji se bavi artizanalnim ribolovom ne mogu. I zato dolazi do sukoba između te dvije kategorije. Moramo poraditi na tomu jer rekreacijski ribolov je jako važan jer služi za rekreaciju i svakako ima jako važnu funkciju, ali ne smije biti u sukobu ni sa ekološkog stajališta, ne sa komercijalnog stajališta, sa ostalim vrstama ribolova. Inače, profesionalci će zbog toga pretrpjeti štetu. Ne možemo tražiti od njih e, takvu žrtvu. Hvala. Hvala poštovane kolege na svim postavljenim pitanjima. Sada ponovno predajem riječ gospodinu Žobard koji će vam možda uspjeti barem djelomično odgovoriti na postavljena pitanja. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na svim e, komentarima, hvala vam na postavljenim pitanjima glede ove studije. Gospođa Bilbao je postavila pitanje o podacima i sasvim je jasno da su ovi podaci, podaci koji će nam služiti za davanje preporuka o daljem upravljanju ovim stokovima. To možemo učiniti jedino ukoliko imamo objektivne i pouzdane podatke u velikim količinama. A osobno sam uvjeren da razina upravljanja u rekreacijskom ribolovu neće bit, moći biti ista kao i razina upravljanja u profesionalnom ribolovu jer komercijalni ribolov e, je nešto što se lakše može regulirati e, rekreacijski ribolov e, će uvijek biti nešto manje formalan oblik, služben oblik ribolova i bit će ga teško zakonski urediti. Zbog toga su udroge ribara koje postoje u državama članicama jako bitne, igraju vrlo bitnu ulogu. Također, e, čuo sam da mnogi govore o povezanosti između e, rekreacijskog ribolova i komercijalnog ribolova. E, ako budemo dobili objektivne podatke o ovome, onda ćemo vidjeti kakve su to veze. Jesu li to veze koje imaju pozitivan ili negativan utjecaj. I također ćemo vidjeti koliki utjecaj rekreacijski ribolov ima na druge e, oblike gospodarstva. Vidjet ćemo da li tu ima pozitivan ili negativan utjecaj. A kasnije možemo testirati e, sve hipoteze koje možda imamo i naročito onu koja se tiče turizma ili e, prekograničnih odnosa. Na primjer, e, znamo da e, što se tiče Danske ili Njemačke, postoji određen broj ribara koji prelaze granicu kako bi ribarili u drugim područjima. Dakle, tu također moramo vidjeti kakav bi mogao biti utjecaj, da li bi mogao dovesti do određene konkurencije između država koje bi onda htjele privući određen broj ribara u jednu državu umjesto da ti ribari ostaju u drugu, u drugoj državi i na taj način bi se i time moglo utjecati na same stokove ribe. Možemo usporediti ovo i sa lovom ako želite, ali ipak tu postoje određene razlike jer lov je dosta dobro zakonski uređen, može biti opasan i po čovjeka, a to nije slučaj sa ribolovom, zar ne? Iako vrlo dobro znamo da zbog te neuređenosti, zakonske neuređenosti rekreacijskog ribolova možemo ugroziti određene stokove riba. Hvala vam gospodine Žabar, hvala vam na studiji, hvala vam što ste prisustvovali u ovoj našoj raspravi. Mislim da možemo zaključiti da je još dosta toga pred nama. U svakom slučaju znajte da ćemo mi nastaviti raditi na ovim pitanjima, narednim tjednima i mjesecima. Hvala još jednom u ime cijelog ovog odbora za ribarstvo. Sasvim je jasno da e, nemamo dovoljno podataka o ovom rekreacijskom ribolovu. E, to možemo zaključiti nakon ove studije. Sada prelazimo na e, točku petu u kojoj ćemo govoriti također o veoma bitnoj e, temi. Ovo je izvješće koje je dodijeljeno klubu zastupnika ECR. Gospodin dohman je izvjestitelj. 19.4. smo dobili prvi prijedlog. U sedmom mjesecu smo imali prvu raspravu o ovom pitanju. Nakon toga smo 9. dobili e, prvo izvješće, a danas ćemo e, razgovarati o pojednostavljenju tehničkih mjera, jer je to zaista ključni dio prijedloga komisije. Tehničke mjere su razbacane u više od 30 e, uredbi, različitih uredbi i predstavljaju vrlo složen sustav odredbi koje ponekad E, mogu biti i kontradiktorne, a u svakom slučaju veoma često su nekoherentne. U e, najnovijom predlogu komisija je predložila da izbaci velik broj odredbi i da ostavi veliku manevarski prostor e, regijama. E, nova uredba bi trebala zamijeniti šest uredbi, a tri ostale uredbe bi trebale biti ili ukinute ili djelomično izmijenjene. Predajem riječ e, gospodinu Matu. Još im... Hvala lijepa. Ja bih želio reći nešto prije nego što uđem u samu temu, a što se odnosi E, na e, ono što sam ja rekao prošli tjedan e, na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Ono što je bitno za ovu uredbu je da bi bilo dobro postići dobru koordinaciju na svim razinama, ali ovo je vrlo složeno političko pitanje i to i složeno i podliježe mnogim interpretacijama. I kao izvjestitelj predložio sam određeni pristup kroz brainstorming da bismo došli do radnog dokumenta kao što je predsjedatelj točno rekao e, trebali smo biti spremni u ruinu ali nije sve funkcioniralo kako smo bili planirali. Ja sam želio, a nisam uspjevao dobiti e, bolju suradnju sa drugim izvjestiteljima, pa smo promijenili radnu metodu i vratili se na uobičajenu a to je da izvjestitelj jednostavno predstavi svoj prijedlog i onda čeka amandmane. E, I to je ono što sam želio reći prije nego što uđemo u samu materiju, a ja sam otvoren za bilo kakav kritički pristup ili ideje koje bi trebalo staviti u ovaj dokument, a to neće biti moj osobni uspjeh, nego uspjeh ovog odbora. Dakle, e, nastavit ćemo po planu i od sastanka u Sjeni e, očekivali smo promjene, međutim do njih nije došlo. E, nastavlja se govoriti o Brexitu, a britanska je premijerka rekla da u ožujku e, se kreće i aktivirat će se članak 50. No, ovaj dosije je nešto što ima ogroman, na što Brexit ima ogroman utjecaj i mislim da bi trebalo znati hoće li se Ujedina kraljevina uključiti u izradu ovih aneksa ili ne. Mi ćemo raditi e, kao što je bilo predviđeno, ali bilo bi dobro znati. Radit ćemo negdje, do, negdje početka e, ožujka, a e, nakon toga hoće li onda Ujedina kraljevina se isključiti i trebamo znati na koji način će to funkcionirati. I druga stvar, nastavit ćemo po kalendaru kao što je predviđeno e, i e, zapravo e, ako će vijeće donositi odluke kao što je predviđeno sredinom studenog opet je to teško činiti, a da se ne zna kako će stvari izgledati unaprijed. No, mi smo e, govorili o tri točke kao rezime onoga o čemu e, smo razgovarali, odnosno željeli smo sustav koji se kojim se može upravljati na temelju rezultata koji će biti precizniji, bolje e, i konkretnije ciljan e, i e, uz mogućnost suodlučivanja jer parlament komisiji nije dao potpunu slobodu odnosno E, promijenili su i ciljeve e, u uredbi kroz e, različite akte. I imajući ovo na umu trebamo znati točno kakva je uloga parlamenta. I sasvim sigurno čini se da u ovom prijedlogu nije možda sve definirano baš do kraja. Ali najvažniji dio ovog e, dokumenta e, je to što će ovaj e, dokument imati koliko je god moguće različitih interpretacija i sasvim sigurno da će njihova zabrinutost se odnositi na stvari i pored e, onih e, koje će doći kroz ovakvu tehničku informaciju. E, prema tome, pojednostavljenje je, vjerujem, ključni aspekt na koji trebamo obratiti pozornost, ključni aspekt ove uredbe i trebamo razlikovati između dva aspekta pojednostavljenja. Jedan je kvantitativni, a drugi kvalitativni. Kvantitativni je e, vrlo jednostavan i e, zapravo je različit od onog što vidimo u prijedlogu jer e, ako govorimo o broju uredbi i akata, treba vidjeti da je poželjno da se to smanji, međutim, e, to će nametnuti potrebu za novim aktima. I nemamo zapravo ono što smo tražili u e, travnju, a to bi bio popis ili inventar svih akata koji sadrže tehničke upute i e, onih koji su još na snazi, nekih koji su opozvani, koji su to kriteriji koji su primjenjeni. U četvrtom aneksu analize učinka. Komisija je uzela e, uredbe koje, u obzir koje su na snazi i e, plus toga postoji 96 onih koje su povučene i e, i još imamo i druge dokumente Dakle, e, uz to e, su ih je 38 na snazi, a kao što smo rekli 56 povučenih. No, u travnju, a to sam rekao gospodinu Penasu, e, trebamo, znači, smo rekli da trebamo popis svih tih dokumenta, trebamo znati zašto je nešto povučeno, zašto je nešto ostalo na snazi i ja sam pokušao kroz službe e, saznati o kojim se uredbama točno radi. Razmotrio sam taj popis i kao što je predsjedatelj rekao, 19 je uredbi, šest e, povučenih, a pet e, promijenjenih. Ako imate znači šest povučenih, e, pet e, promijenjenih, onda znači preostaje samo jedan manji dio, imamo i prošireni memorandum i tako dalje. Neki dokumenti su nam naprosto nestali, ne zna se o čemu točno govorimo e, i to bi trebalo točno znati jer ako govorimo o tom broju, znači da ima puno uredbi za koje baš nismo sigurni primjenjuju li se u ovom segmentu ili ne. Dakle, moje pitanje za komisiju je zašto je kod nekih uredbi došlo do promjena, kod nekih je došlo do povlačenja, a kod nekih nije. ima još i drugih e, uredbi e, koje su na snazi, nekih 38, e, ali i dva, još 27 drugih za koje nismo sigurni što se dogodilo. Dakle, neke uredbe su još na snazi i trebalo bi sve to provjeriti. Nema puno vremena i naravno da informacija e, koju će dati komisija će biti ključna ali e, ono što zamjećujemo je da se e, da je ogroman nedostatak homogenosti u postupanju s ovim aktima koji se odnose na pitanja mora osim toga tu su i tehnička pitanja koje je usvojilo vijeće i stvari koje bi se trebale jako različito tretirati kao što je na primjer ribarski eh, alat pa onda i eh, promjeri mreža Bavili smo se različitim alatima i promjerima mreža, ali nema e, tu nekih zajedničkih e, kriterija. A govorili smo i o različitim e, morskim bazenima, dakle drugče je situacija na Baltiku i Atlantiku nego što je na Sredozemlju i to nije dovoljan razlog da bi e, komisija uzela, e, zauzela ovako stajalište. Trebali bismo znati točno što se događa. E, zašto su drugčije, drugčija pravila pristupa Atlantiku i Baltiku i što onda sa minimalnom veličinom alata i planovima odbacivanja e, i uvjetima za liberalizaciju koji su dosta različiti. E, tu je dosta pitanja sve u svemu i e, zapravo se sve svodi na jedno. Zbog čega je e, schema za e, sredozemlje potpuno drugačija. Ako gledamo regionalizaciju, koja je još jedan aspekt svega ovoga, koji će biti učinak e, regionalizacije prema ovim planovima za upravljanje na Mediteranu. I različiti su tretmani i opet imamo drugčiji tretman sjevernog Atlantika nego e, Mediterana i imamo e, mjere, konzervacijske mjere za e, Atlantik. Želimo znati zašto su te mjere na snazi, a za Sredosemlje su one drugčiji. Međutim, morali bismo imati slične ili identične e, preporuke i e, mjere na stazi. Ako imamo e, preporuke za sredozemlje, one bi trebale pojasniti i zašto je postupanje tako drugačije od tehničkih mjera E, i e, zašto su razlike tako velike. I u postupku pojednostavljenja rekli smo da ima nekih pitanja koja se odnose na e, položaj, odnosno ovlasti parlamenta i promjene koje se odnose na tehnička pitanja a koje ovise i o sudskim odlukama. Dakle, e, kod definiranja kvota nemamo uredbe e, vijeća i želio bih čuti od komisije ako je moguće možemo li vidjeti popis tehničkih mjera koji koje su usvojene pod e, porezima i kvotama i zašto to nije e, uvršteno u paket komercijalnih mjera. To se mora razmotriti, a drugi važan aspekt koji se odnosi na e, politiku je i e, odnos prema uredbama koje su na snazi. Ja želim znati zašto su e, takve razlike i brine li to komisiju e, i ona e, mijenja čini mi se i stajališta o zabranjenim vrstama i možda bi se pretjeralo i s delegiranim aktima. Pa sad, vidimo različite tretmane prema e, različitim vrstama ribarenja i primjene, odnosno uporabe alata. A ja bih volio da su nam kriteriji potpuno jasni i to da e, ribari onda budu tretirani na jedan pravedan način, ali za sad nema valjanog razloga za promjenu veličina. Evo za sad toliko od mene, predsjedatelju. Ako ima pitanja, odgovorit ću. A što se tiče metodologije, ja sam vam na raspolaganju za razgovor s bilo kim, pa uključujući i izvjestitelje u sjeni. Hvala. Hvala najljepša, Gabrijen. E, kao što si i sam rekao, ova današnja razmjena ima za cilj e, raspravu o pojednostavljenjima tehničkih mjera. Hvala na ovom izlaganju. Sasvim je jasno da je bitno pojednostaviti tehničke mjere, jer više nitko ništa nije razumijevao u svim onim uredbama koje su se nagomilavale i koje su ponekad sadržale odredbe koje su, kao što sam rekao na samom početku, bile kontradiktorne. Zbog toga komisija je dala ovaj prijedlog i za određene stvari su e, je jako jako e, dobar prijedlog dala. Dala je prijedloge u kojima su odredbe sasvim jasne. Mislim da se ne trebamo vraćati na e, sadržaj priloga, jer tu imamo zapravo e, sve dosadašnje uredbe, a mi bismo htjeli regijama dati veći manevarski prostor. Naravno, Trebamo i to zakonski urediti, ali nećemo o tome raspravljati danas, na to ćemo se vratiti nešto kasnije. Naravno, parlament mora odigrati svoju ulogu i znate da je nama stalo do suodlučivanja, ali isto tako mislim da moramo paziti da ne otvorimo Pandorinu kutiju, a to su ti prilozi, jer ako budemo ulazili u te priloge, onda ne znamo gdje ćemo završiti. Možda ćemo čak zakomplicirati sve odredbe. Ja stoga kao i Gabriel tražim od komisije da nam preda e, tabelu sa korespondencijama koje će nam moći omogućiti da usporedimo sadašnje uredbe sa svim onim odredbama koje se nalaze u prilozima. Tako ćemo lakše moći vidjeti odakle dolaze određeni prijedloge predlozi. Također bi bilo korisno da nam komisija kaže zbog čega je odlučila određenu uredbu e, izmijeniti ili e, ukinuti. Sada predajem riječ e, izvjestiteljima u sjeni, najprije gospođi Brijano u ime kluba zastupnika SND. Hvala. Evo samo kratko. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem gospodinu Matu na poslu koju je do sad odradio. E, bez obzira na promjenu metode, naš klub je uvijek spreman na raspravu u vezi sa ovim važnim dosijom čak i sa tradicionalnom metodologijom vjerujem da ćemo doći do kvalitetnih rezultata. Mislim da je korisno i dalje ovu raspravu podijeliti na razne podteme, kao što smo rekli o pojednostavljenju, regionalizaciji i tako dalje. Zato što je taj dosje toliko složen da ako budemo sve to spojili, bit će stvarno teško doći do zajedničkog cilja. Govorili smo o pojednostavljenju. Evo nešto sam htjela reći o Brexitu. E, već e, smo o tome govorili na sastanku izvjestitelja u Sijeni, a nakon toga smo o tome raspravili unutar našeg kluba o tome ćemo govoriti i danas, e, odnosno naknadno, ali mislim da bi trebalo nastaviti kao da Brexita nema. Mi znamo da je to nešto što postoji. Ipak moramo raditi na temelju europskih propisa. Jedina kraljevina još uvijek je u Europi i mislim da u fazi pregovora bi bilo dobro za europske i britanske ribare, dobro bi bilo dakle da radimo na temelju još uvijek zajedničkih pravila kod donošenja propisa. Mislim da ne smijemo dozvoliti da nas Brexit uspori. Zato što što se tiče tehničkih mjera, kao što smo već rekli prije nekoliko dana, postoji veliko očekivanje sa strane e, ribara, ali i čitav svijet koji je vezan uz ribarstvo, ekološke udruge i svi ostali očekuju sada to od nas. Jer se radi o konkretnoj primjeni ZRP-a, zato postoje toliko velika iščekivanja. Slažem se s kolegom Matom, treba pojasniti ulogu parlamenta u ovom, novom putu jer nam se danas čini da je parlament isključen iz donošenja odluka i zato bi komisija trebala dati više pojašnjenja. Kao što je rekao kolega Mato, ako danas pogriješimo u vezi s tim mjerama, ovisno o tome iz koje države dolazimo, svi mi e, time pokazujemo da smo uvjetovani vlastitim backgroundom i svi mi sigurno imamo različite potrebe. Ipak regionalizacija može stvarno biti odgovor na sve te naše potrebe. Mi trebamo poraditi na pojednostavljivanju i sada postavljam pitanje komisiji. Mi bismo trebali zajamčiti zajedničke standarde i zajednička načela unutar ZRP-a, a sve ono što se može učiniti regionalizacijom treba povjeriti mjeri e, regionalizacije. Zato sam zabrinuta kad je gospodin Mato rekao e, postoje različita pravila u različitim bazenima, a mi bismo htjeli da stvarno postoje zajednička načela ali onda specifična pravila. Govorili smo i o e, plovućim mrežama i u tom kontekstu i kad smo govorili o tim mrežama, pokušali smo odrediti zajedničke mjere, ali nismo u tom uspjeli zato što su stokovi bili različiti, pa i morsko dno je bilo različito i tako dalje. Dakle, bila su potrebna različita pravila ovisno o bazenu. Dakle, sad ću stvarno pojednostaviti, ali ako nemamo zajednička pravila, onda bi bilo dobro e, na temelju regionalizacije imati specifična pravila. Ako uspijemo u tome, onda ćemo stvarno postići dobar rezultat. Evo, imam još jedno pitanje za komisiju. U trenutku kad budu odobrena tehnička pravila i u slučaju da dođe do novih e, znanstvenih otkrića, saznanja, Naravno, jasno je da regionalizacijom mi možemo stvari povjeriti drugačije, ali pitanje je hoće li biti još dovoljno elastičnosti i fleksibilnosti, jer ja sam vidjela da je komisija izbrisala mogućnost e, e, izuzeća u slučaju e, riblje mladeži. E, vidjeli smo da postoji znanstvena rasprava o srdeli. Neki znanstvenici kažu da ribolovni napor bi bilo bolje smanjiti za e, starije, e, za starije primjerke ribe, a ne za riblju mlaž. mlađ. Zato bi trebalo možda malo pojasniti ovaj aspekt. A Svakako još postoje stvari o kojima treba raspravljati, ali ipak želim čuti što o tome misle kolege. Hvala. Da, ovo je zaista e, važna tema koja se tiče svih nas. Zato vas molim da budete strpljivi e, i zaista dosta zastupnika je tražilo riječ, pa vas molim da ne govorite predugo, dvije do tri minute. E, Peter van Delen, koji obično vrlo kratko govori, evo izvolite. Hvala, predsjedniče. Da, htio sam samo tri stvari reći. Kao prvo o Brexitu. Izvjestitelj je uputio na to. Mi nastavljamo s određenim kalendarom sada, imamo određeni hodogram, ali što se tiče plana za Sjeverno more, što se tiče tehničkih mjera, ne bismo trebali možda sagledati i pitanje Brexita koje je trenutno kao slon koji je prisutan u sali, kako se kaže. Dakle, trebali bismo možda shvatiti koliko će pokretanje članka 50. utjecati na naš rad, ne samo što se tiče odbora, nego i što se tiče plana za Sjeverno more. A što se tiče pojednostavljenja, svi se slažemo oko pitanja izvjestitelja u pogledu različitog postupanja i razlika. Uz pojednostavljenje situacija bi se trebala e, napokon pojednostaviti, ali ovdje postoji upitnik. Mi govorimo o ciljevima koje si želimo postaviti. Pitam se koji će biti doseg tog pojednostavljenja. Vidjet ćemo što će onda izvjestitelj napisati u radnom dokumentu. Nakon toga dolazim do regionalizacije. Ona je ključna. Imaćemo ćemo temeljna pravila, a nakon toga ćemo imati nadopunu na regionalnoj razini. E, ova struktura je sama po sebi jako dobra, ali e, u pogledu nekih pitanja zanima me mišljenje komisije. Na primjer, što se tiče e, pojma ulova. Ovdje moramo biti vrlo oprezni, pogotovo kad onda prelazimo na pitanje regionalizacije. Članak 24. u sklopu regionalizacije jako je bitan. Ovdje se govori o specifičnom pitanju. Europska unija želi ostaviti dovoljno prostora za ove nove mjere i doneseno je i pozitivno mišljenje a ja želim to i podcrtati. I to mišljenje je poslano svim kolegama. Isto vremeno o takozvani pulse scored ima pozitivan utjecaj na ribu ipak e, postoje i neke, neka znanstvena istraživanja o utjecaju ove tehnike. Možete to pročitati na www.pulsefishing.eu. Na toj web stranici možete vidjeti koji su učinci ovih mjera i može biti da te mjere možda neće imati dobar učinak. Evo, komisija se još nije izjasnila o ovoj tehnici. To je tehnika koja je najviše proučavana među ribolovnim tehnikama i zato trebamo odlučiti želimo li dati šansu e, toj vrsti ribolova. Svi u ovom parlamentu govore o inovacijama. Evo to bi bio održiv sustav ribarenja i zato mu moramo dati šansu. Članak 24. Hvala Peter. Evo, samo kratko, naravno da moramo se uvijek osvrnuti i na Brexit, ne možemo zatvarati oči pred tim, ali nećemo zaustaviti ni naš rad zbog Brexita, jer za Brexit će nam biti potrebno najmanje dvije godine ukoliko se oni pozovu na članak 50. do kraja ožujka. Dakle, mi zaista moramo nastaviti raditi ovo što do sad radimo, imajući na umu negdje također da će doći do Brexita. E, sada predajem riječ izvjestitelju u ime kluba ALDE. I try to be Hvala vam lijepa predsjedatelju. Dakle, zahvaljujem Gabrielu i nadam se da će e, i dalje e, biti eto tako e, pod određenom zaštitom jer doista smo jako zauzeti budući da se očito nešto i dogodilo. Neću o Brexitu jer mislim da je to zapravo izašlo iz kontrole. Mislim da će Brexit biti postignut najranije e, u e, ožujku 2019. I ako će nam to biti odrednica za ovaj dosje, onda nemamo uopće više što ni raditi. E, on je svoje mm, vrstna nepogoda možemo reći i nevolja i e, međutim može biti i da nije tako, a trebamo vrlo otvoreno porazgovarati o tome što i kako treba raditi u ovom odboru, odnosno kako razgovarati o E, stajalištima e, parlamenta o regionalizaciji, e, ako budemo čekali Britance da se pomaknu, čekat ćemo sigurno vrlo, vrlo dugo i to nije dobro. Hvala Nil se, slažem se u potpunosti, e, ali što se tiče samog početka tvog govora nisam siguran da je Gabriel baš e, taj anđeo. Ali dobro, u svakom slučaju sada predajem riječ e, gospođi Nerada. Ja se slažem, mislim da ne možemo čekati da se Britanci međusobno e, dogovore, nemamo mi toliko vremena, ali prvo želim zahvaliti izvjestitelju. Ovo je jako, jako složeno pitanje i e, to nam je jasno i po onome što su nam rekli izvjestitelji u e, sjeni i slažem se da pojednostavljenje, ali i fleksibilnost eh, mogu biti ključni. Čak i se Brexit eh, dogodi, može doći do prilagodbe po eh, regijama Sjeverni Atlantik, Sredozemlji i tako dalje. Prema tome moramo točno znati kakav plan ćemo izraditi i to je plan koji mora biti fleksibilan, prilagodljiv i provediv. I mislim da na Brexit zapravo više ne treba gubiti vrijeme. Hvala puno. Predajem riječ e, Ani. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala i Gabrielu Matu na izvješću. Ovo je pitanje od iznimne važnosti za nizozemsku. Pa vjerojatno i na e, samom vrhu liste prioriteta. E, uredba nam e, je nešto što nas osobito veseli i važna je za naše e, ribare i e, Regionalizacija jeste dobra ideja, ali kao što je Timmermans rekao, moramo imati i bolja pravila, moramo imati i pravila koja se odnose na sektore. Imamo direktivu o vodama, imamo druge direktive, mora postojati učinkovit način za izradu pravila. I ribarski sektor može dati doprinos socioekonomskom e, učinku, e, ali i dovesti do gubitka radnih mjesta. Trebamo jasne, prave odredbe i pravila koja će se primjenjivati. Jer e, ribare treba podržati jednako kao i poljoprivrednike. I Važno je da imamo uredbu za sektor koja funkcionira, koja je učinkovita, e, ne samo selektivna, nego osim toga, i to je pitanje koje ja imam za komisiju, a odnosi se na to je li socijalno-ekonomski učinak iznimka ili nije. E, što je s naturom 2000 i e, sa vrstama mreže, što je sa kočaricama i selektivnim e, inovacijama koje bi trebale osigurati poticanje bioraznolikosti i to, će samo funkcionirati ako bude izravno primijenjeno. Izvolite, Richard. Što se Brexita tiče prvo? Mislim, predsjedatelju, da imate potpuno pravo kad kažete da Evropska unija ne bi trebala stati sa funkcioniranjem zato što jedna država članica eh, donijela tako nesretnu odluku, a to je da se povuče. Eh, gospodin Mato naznačio nam je ožujak iduće godine. To je planirani datum za vladu Europske unije da zapravo da se podnese obavijest po članku 50. Međutim, od tada kreće dvogodišnje razdoblje u kojem se pregovara e, o ovom razvodu, da ga tako nazovemo. I postoje dva scenarija. Ili će doći do sporazuma unutar te dvije godine ili neće. Ako neće dođe do sporazuma, Dakle, ako dođe, onda se određuje recimo e, datum e, razdruživanja koji je zapravo neki vjerojatno kasniji datum, može biti kasniji datum, ako ne dođe opet do sporazuma, ako, osim ako recimo dođe do Eh, odluke da se eh, produlji razdoblje za još dvije godine, u tom slučaju eh, Velika Britanija, odnosno Ujedinjena kraljevina odlaze, izlaze bez sporazuma, što je najgori mogući scenarij. I međutim, postoje i obećanja vlade da se sve svi pravni akti Europske e, unije e, s datumom e, povlačenja Ujedinjene kraljevine prenesu, prenesu u zakonodavstvo Ujedinjene kraljevine, uključujući i ovo ako bude na vrijeme doneseno. I to bi onda ostalo na snazi do nekog budućeg datuma ili do trenutka kad se jednostrano promijeni E, od strane e, Ujedinjene kraljevine ili e, do trenutka kada to promijeni Evropska unija. Bez obzira sviđalo se to nama ili ne, mi ćemo morati raditi zajedno na pitanju ribe i ribarenja, budući da riba prelazi iz teritorijalnih voda jednih u druge, pa prema tome sasvim e, sigurno trebamo pojednostavljenje e, pravila i e, aha, što se tiče posljedica Brexita, s njima ćemo se obračunavati kasnije. Što se tiče komisije, moramo biti vrlo, vrlo oprezni kod prihvaćanja delegiranih akata. Recimo, imamo e, pravo primjedbi pa i blokiranje delegiranog akta. Jako puno ovisi o odnosu između nas i komisije. Ako ne delegiramo to ne znači da mi sami odlučujemo o nekim stvarima, nego treba suodlučivati. Mi i vijeće suodlučujemo. I u nekom trenutku vijeće vam postaje teži partner za pregovore nego komisija. Pa premate e, trebate odabirati recimo neke stvari, odlučivati e, slučaj po slučaju. I u nekim e, trenucima vjerojatno ćemo e, na nekim stvarima više napredovati nego na drugima. To je jako dobra analiza situacije. Mislim da su svi zastupnici koji su se javili za riječ već govorili, tako da ću sada predati riječ komisiji, e, gospođi Elizi Roeler e, i gospodinu Normanu Grahamu. A, Eliza je sama, pa dobro, evo, izvoli. Hvala lijepa i svima dobar dan želim i hvala svima koji su se javili za riječ e, tijekom ove vrlo zanimljive razmjene mišljenja. E, ovaj je dosje iznimno zanimljiv, a znamo i koliko je važan za cijeli sektor. To je već spomenuto, to je jedan od najvažnijih e, dosjea uopće i od njega se puno očekuje. Mi kao su zakonodavci trebamo time brzo i učinkovito upravljati. Čula sam više pitanja, a odnose se i međusobno su ta pitanja povezana. Govorilo se o simplifikaciji ili pojednostavljenju, o regionalizaciji, o ravnoteži, jesmo li u ovom prijedlogu postigli odgovarajuću ravnotežu. E, ja bih e, to objasnila i vijeću e, i državama članicama na način da je ovo paket E, imate i e, komercijalizaciju i pojednostavljenje i e, spajanje svih komercijalnih mjera u jedan okvir poštujući specifičnosti svakog morskog bazena a znamo o čemu govorimo, moramo također modificirati postojeće tehničke mjere, a i kvantificirati ciljeve u smislu obveza koje imamo, bile one međunarodne za okolišnu okolišne e, nu legislativu ili kvantitativne, pa prema tome to smo na vijeću zapravo već protumačili da je jedno s drugim povezano. I ako govorimo o kvantitativnim e, ciljevima i e, upravljanju e, učinkovitosti i mjerenju rezultata e, onda ćemo krenuti u to. Ako u aneksima počnete mijenjati suodlučivanje, onda riskirate produljenje rasprave i aneksi su doista komplicirani i trebalo bi odlučiti sada o legislativi i još ću spomenuti samo nekoliko stvari. Što se delegira komisiji? Ono što se prebacuje na komisiju nisu ciljevi ove uredbe, nego mogućnost da kroz zajedničke preporuke koje izdaju e, regionalne skupine modificira postojeće tehničke mjere. Postojeće tehničke mjere, ponavljam, a ne e, modificiranje kroz delegirane akte e, nekih ciljeva ili koje smo, o kojima smo već suodlučivali. Dakle, predložene tehničke mjere uključene su u e, uredbu o porezima i kvotama. U aneksu 1 imamo zabranjene vrste. To je popis koji se svake godine pojavljuje u uredbi o kvotama i porezima i sad je predloženo da se to prebacim u aneks e, sa e, uredbama o kojima se suodlučivalo, a ta, modifikacija može se opet dogoditi samo kroz suodlučivanje, a ne kroz delegirani akt. Međutim, Pitamo se također u kojoj mjeri se stvari mogu mijenjati ako se e, znanstvena prosudba promijeni. Možemo modificirati anekse, možda ne sve, ali barem one koji su pod regionalizacijom, ako je znanstvena procjena pozitivna, ako nema negativnog učinka na morski okoliš i to međutim treba biti u skladu s ciljevima koji su e, zacrtani u uredbi o kojoj se suodlučivalo. To treba imati na umu jer komisija će moći mijenjati anekse kroz delegirane akte. Države članice će moći e, modificirati e, anekse, ali načela koja e, su, e, se donose su odlučivanjem ostaju u domeni su odlučivanja. Osim toga, izvjestitelj je spomenuo i činjenicu da transpozicija preporuka, a koje se odnose na tehnička pitanja NAFO-a i GFCM-a, da nisu ovdje zajedno NAFO transpozicija je u članku 38. A GFCM transpozicija, ne, obratno, ispričavam se, GFCM je u nekom ranijem, ne, GFCM je u 38. a NAFO u nekom ranijem članku. Znači, to imamo u odvojenim dijelovima prijedloga, ali ove odredbe još uvijek se tu nalaze. Toliko o pitanjima izvjestitelja, a što se tiče potpune liste e, uredbi mi ćemo poslati e, taj popis što je prije moguće i mislim da smo ovime odgovorili na sva vaša pitanja i rado ću vam odgovoriti bude li ih još. Hvala vam. Je vais d'abord passer la parole au rapporteur, Gabriel Mato. Celui... Sada predajem riječ izvjestitelju, gospodinu Mato. Presidente, una, una cuestión al amigo. Nisam ja samo anđeo Gabriel, ja sam arhanđeo, to je i više od toga. Međutim, e, ovo na čemu smo radili zapravo nas je prosvjetlilo i ja sam uvidio da e, zapravo idemo različitim putovima i da to treba mijenjati. Što se Brexita tiče, ja razumijem, e, a možda se nisam dobro objasnio u, u tom pogledu, da svi zaključujemo isto kad se govori o Brexitu. Ne govorimo o filibusterizmu, ali vidjet ćemo što će se s tim događati. Ono što sam pokušao vrlo jasno reći je da se Brexit događa Nećemo ga moći zaustaviti niti mijenjati, moramo nastaviti raditi imajući na umu činjenicu Brexita. Odnosno, pitanje kada se to bude, kad će se to događati, možda se uopće i ne dogodi i to je moguće. A moguće je i da e, se e, Ujedinjena kraljevina bude pod navodnicima e, kao da se ništa nije dogodilo. Pa će onda recimo doći do nekakvih prijelaznih e, e, situacija. E, I Međutim, naravno do prilagodbi će doći, bude li doista došlo do Brexita. Brexit će sasvim sigurno E, biti nešto što ne smije poslužiti e, nekom skrivanju glave u pjesak. E, za nas je sve važno da ovaj prelazak i sa Brexitom naravno bude potpuno jasan i transparentan i da zapravo možda sada to nije zanimljivo e, svima ili ne zanima sve što će se događati nakon Brexita. Dvije su stvari međutim što, koje mi moramo napraviti, a to je analizirati posljedice koje Brexit ima na sektor ribarstva i e, vidjeti kako dalje raditi sa situacijom ovakvom kakva ona jest i mislim da neće biti nikakvih problema u tom smislu i da ćemo i dalje napredovati. I vjerujem da je ovo doista e, prouzročilo i podaknulo velika očekivanja i da moramo se potruditi da e, ne izneverimo očekivanja, a siguran sam da u svemu Europski parlament mora odigrati važnu ulogu. Mene naravno zabrinjavaju određene obveze Europskog parlamenta i uloga Europskog parlamenta u svemu tome. Naravno da se zalažemo za pojednostavljenje, međutim Nadamo se i do travnja i prije dobiti popise jer bi nam to naravno eh, olakšalo posao. Međutim, ova cijela stvar uopće nije laka ni jednostavna i eh, Imamo osim toga i pitanje e, regionalizacije i e, socioekonomskih e, aspekata koji se moraju uzeti u obzir. Doista se radi o nečemu što je jako teško. Teško će biti postići ravnotežu između pojednostavljenja ovih normi i ciljeva e, e, koje ćemo morati postići, a koji se mijenjati neće, e, niti će biti smanjeni recimo, što bi nam olakšalo posao. A transpozicija će biti moguća, međutim, uvijek postoji i mogućnost e, da se e, pojasne ciljevi i ne vjerujem da se na ovome može raditi jako brzo, ali moramo raditi dosljedno i moramo izraditi jednu osnovicu na e, nečega što bi trebalo biti primjenjivo na sve, a onda unutar toga iskazati određenu fleksibilnost da bi se moglo sve ovo provesti. E, a, argument zato je da e, se nikog ne prisiljava ni na što e, i Eliza e, iz komisije rekla je da treba biti vrlo oprezan da se ne petlja s puno aneksa e, koji su važan dio ove uredbe i ako komisija ne želi da se mi petljamo u te e, anekse onda moraju biti takvi da to mi ne moramo činiti. E, naravno i mi smo toga svjesni i od prvog je trenutka jasno da je ovo jedan paket, jedan okvir i sasvim je očito da moramo znati i o, nešto o tome kakvi će e, biti, kakvi ciljevi će biti postavljeni. Ja sam gotovo na pamet e, govorio e, o određenim ciljevima i važno je da se iz svega toga ne proizdađu niti štete, niti rizici. Ono što ja vjerujem je da će doći do ujednačavanja e, pravila Europske unije na toj razini. Ako recimo pitate e, nizozemce što njih brine, to je mala pelagijska riba, e, druge će nešto drugo brinuti. Dakle, pod kišobranom regionalizacije naći će se puno toga i e, na temelju regionalizacije treba dozvoliti veću pokretljivost, veću fleksibilnost u e, primjeni određenih odredbi. Ali naravno, to je taj konačni cilj koji nam ne bi smijao izmaknuti i e, vjerujem da ćemo svi zajedno doprinijeti njegovom postizanju. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala Gabriel. Ani, a ne, ne, Ani je prvo tražila riječ, ali zapravo je povukla zahtjev, izgleda. Da? Ne, možeš govoriti ako želiš. Ja se zapravo želim vratiti na pitanje regionalizacije i želim e, vas podsjetiti na značaj socioekonomskih e, aspekata jer imamo e, regije koje su ponekad u nadležnosti određenih stručnjaka koji E, stručnjaci na primjer za biologiju i tako dalje to je dobro ali nekada stručnjaci nisu uključeni u to pa se zaista nadam da će i taj dio izvješća dobro proći hvala najljepša ani hvala izvjestitelju a hvala i komisiji e, nastavit ćemo raditi na ovom pitanju bez obzira na brexit naravno a sada ukoliko mi dozvolite prelazimo na sljedeću točku ne znam da li je john e, stigao a ne Peter Peter će dakle govoriti u njegovo ime. Dobro, dakle prelazimo na sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području e, Skageraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske. To je izvješće koje je dodijeljeno klubu zastupnika ECR. Izvjestitelj za ovo izvješće je Žorn Dorman. 8.9. E, koordinatori su odlučili da će ovo izvješće e, pratiti i rezolucija. Gospodin Dorman nažalost ne može biti danas ovdje sa nama, te će u njegovo ime govoriti Peter e, Vandalen koji će nam govoriti o ovoj točki sedmoj i i sedmo. Hvala svim zastupnicima da tiho napuste prostoriju ako je već napuštaju. Kada svi zastupnici koji žele izaći budu izašli, onda ću dati riječ gospodinu Vandalinu. Lijepo vas molim, ako želite pričati, to nije nikakav problem, ali to radite izvan ove prostorije. vodnim resursima i stokovima te podržava povijesna prava ribara. No, izvjestitelj također smatra bitnim dodati par e, informacija glede trgovine između Norveške i Europske unije. Tu postoji jaka veza, naročito što zahvaljujući pristupu Norveške unutarnjem tržištu Europske unije, zahvaljujući sporazumu koji postoji, no postoji i e, poremećaj ovih e, odnosa što se tiče trgovine. Stoga, kada govorimo o pristupu vodama, to također treba značiti jednak pristup e, tržištu. Ali to podrazumijeva i određene poljoprivredne proizvode na koji se nameću carine iz Europske unije. E, zbog toga, a to je nešto što predstavlja velik dio e, tržišta. Norveška ima velike prihode od prodaje ribe, na primjer e, lososa u Europskoj uniji. I izvjestitelj zato smatra da se o ovom pitanju treba jasno govoriti svaki put kada imamo priliku za to. Stoga za sklapanje ovog sporazuma o uzemnom pristupu ribolovu u području Skagerak i Katergata je jako bitan. E, izvjestitelj vas poziva da kontaktirate njegov ured ukoliko imate bilo kakvih pitanja, a ja ću pažljivo zabilježiti sve vaše komentare i pitanja koje postavite danas, te mu ih prenijeti ukoliko e, bude bilo potrebno. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Gospodine Kun, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodinu Peteru Vandalu. Hvala i izvjestitelju. Ovo izvješće se temelji na jednoj dugoj tradiciji, o tome je govorio gospodin Van Dalen. Zapravo je e, sporazum iz 66. godine, potpisan na 30 godina, produžen dva puta na po pet godina, dakle do 2012. godine. ...2009. godine je raskinuto strane Norveške, istekao 2012. 2013. godine je parafiran novi sporazum koji je potpisan na kraju 2015. godine. Predviđeno trajanje sporazuma je do 2022. godine, a može se produljiti na dodatnih šest godina ukoliko to ne ospori jedna od strana potpisnica ugovora prije njegovog isteka. Pitanje koje si postavljam i koje želim postaviti zapravo komisiji se tiče uvjeta uvjeta uzajemnog pristupa području ribolova. Da li će Norvežani morati poštivati ovdje pravo Unije kada idu u ribolov u Švedsku i Dansku. Znamo da je sve to dio e, plana za Baltičko more. Zanima me da li će Norveška zaista predstavlja, e, poštovati ova pravila koja su predviđena za Baltičko more. I Također, što se tiče pristupa plovila ove tri zemlje, teritorijalnih vodama drugih zemalja, dalje od četiri nautičke milje od njihovih polaznih linija. Isto tako, glede e, mjera nadgledanja, znamo da te mjere postoje, ali se trebaju i primijeniti u odnosu na e, jurisdikciju nadležne zemlje. Europski parlament će morati odobriti ovaj prijedlog u Strasburu na jednoj od plenarnih e, sjednica. Morat ćemo dati naše zeleno svjetlo za ovo. A izvjestitelj, ukoliko se ne veram, je jako dobro to rekao u izvješću. Ono izvješću kaže da želimo dobiti izvješće komisije, redovna izvješća o komisije o posljedicama ovog sporazuma i za Europsku uniju koju predstavljaju Švedska i Danska i od Norveške. Želimo znati koje su posljedice ovog izvješća u kojem ćemo čuti nešto i o mjerama nadzora i učinkovitosti tih istih mjera da li, na primjer, će plovila koja su zadržena za kontrolu moći kontrolirati norveška plovila također. Mi smo postavili e, i Peteru pitanje e, u vezi ovoga, ali nismo dobili odgovor dakle, o tim kontrolnim mjerama. A čini mi se da je to zaista jedno relevantno i bitno pitanje, jer se to tiče unutarnjeg tržišta, e, uvoza, uvoza E, ribarstvenih proizvoda, to može zaista imati veliki utjecaj na našu ribarstvenu politiku. A Norveška sudjeluje u unutarnjem tržištu, te stoga mora prihvatiti i određene pravila e, glede carina, jer moraju postojati carine koje će se nametati u vezanim e, proizvodima od ribolova iz Norveške.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 se i budući pregovori u okviru Brexita obave u suradnji i konzultaciji s nama. Hvala najljepša. Ne znam mogu li govoriti na danskom jeziku? Da, da, u redu. Til den her eh, avtale eh, eh, Norge og EU eh, e om retten til at fiske for fiskere i Norge og Sverige og, øh, og Danmark. Det har vi ingen problemer i, men jeg undrer mig måske en lille smule lidt som... No translation? Okay, we try in English. I cannot speak Spanish, so I try. Dobro, pokušat ću na engleskom onda. Naravno da mi podržavamo preporuke za ovaj sporazum. Smatramo da je to važno. Kao što je i sam izvjestitelj rekao, moramo ispoštovati povijesna ribarstvena prava i u potpunosti se slažem s tim. Ono što ne razumijem je sljedeće. Vi ste i sami govorili o carinama e, koje se nameću na poljoprivredne proizvode, ali zašto se time bavimo u okviru sporazuma o ribarstvu? koliko ja znam, mi smo tek e, postigli privremeni sporazum između Europske unije i Norveške o svim ovim pitanjima. Te mi zaista nije jasno zašto se o tome govori u ovoj rezoluciji. Možete li mi odgovoriti na ovo pitanje? Hvala. Hvala. Evo, čini mi se da su sve kolege koji su htjele se javiti za riječ to i učinile. Sada predajem riječ Žaku Pervoru koji predstavlja Europsku komisiju. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i dobar dan svima. Evo ja ću pokušati ukratko objasniti prijedlog Zapravo se radi o nastavku prethodnog sporazuma koji potiče iz 66. godine, kao što je to malo čas rečeno. Osnovni element ovog sporazuma je pristup ribolovu do četiri nautičke milje od njihovih polaznih linija za plovila iz e, Norveške, Danske i Švedske. Dakle, ovo je sporazum koji je e, pod potpisan 2015. E, godine u prvom mjesecu i e, primjenjuje se privremeno sve dok ne bude e, službeno na snazi. Što se tiče zakonodavstva, mogli bismo reći da postoje dva dijela, jedan dio koji se tiče skagera reka a drugi dio koji se tiče europskih e, voda, dakle danskih i švedskih teritorijalnih voda. U norveškom dijelu e, se primjenjuje norveško zakonodavstvo na europska plovila, a u europskom dijelu se primjenjuje e, europsko zakonodavstvo, dakle ovdje govorimo o danskim i švedskim teritorijalnim vodama, dakle europsko zakonodavstvo se primjenjuje onda na norveška plovila. U tom kontekstu sasvim je jasno da bi bilo bolje kada bi ta pravila bila jednaka, što za sad nije slučaj, ali u ovom sporazumu je predviđeno e, usklađivanje pravila od e, strane obje e, strane potpisnice, ukoliko to bude moguće. Također, norveška plovila koja se iskrcavaju u Danskoj i Švedskoj su na podložna e, kontrolama te luke što je e, nametnuto od strane e, odbora za Sjeverno i Baltičko more. Što se tiče bojazni glede trgovine i carina, ja e, neću sada detaljno o tome govoriti, mogu samo reći da sam pribilježio sve vaše bojazni i dvojbe i kada budemo pregovarali sa Norveškom o ovim pitanjima pokušat ćemo uspostaviti ravnotežu kao što to uvijek pokušamo učiniti, uzeti u obzir ono što oni žele postići, ali isto tako i ono što mi nudimo kao što je na primjer pristup unutarnjem tržištu. Hvala. Hvala najljepša. Sada predajem ponovno riječ gospodinu e, Peteru Van Dalenu koji može govoriti i o rezoluciji koliko želim. Hvala. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Hvala svim kolegama na komentarima i postavljenim pitanjima. Da, govorili smo o pravu nadzora u Norveškoj. Komisija je odgovorila na to pitanje. Također je postavljeno pitanje glede stavka četvrtog i petog e, predloga e, izvješća, odnosno teksta izvješća. Izvjestitelj je ovdje govorio o carinama koje se ne mogu primjenjivati na e, određene proizvode od, iz ribolova. I koleg, naš kolega, gospodin dorpan je samo htio privući e, pozornost e, na ovaj aspekt. Naravno, vi možete uložiti amandmane na to, to je vaše pravo. Izvjestitelj e, je objasnio u svom izvješću da u tim prehrambenim proizvodima imamo ribu i da e, stoga e, ovakva vrsta na tih proizvoda nije u skladu s europskim e, propisima. Naravno, ja ću prenijeti sve vaše komentare i pitanje gospodinu Dortmanu, koji će sigurno na njih dodatno odgovoriti. Hvala najljepša poštovane kolege. Što se tiče roka za amandmane, E, rok je 12. listopada, dakle preko sutra. Na odboru će se glasati ovom izvješću 9. i 10. 11. E, a na plenarnoj sjednici u 12. mjesecu ove godine. Evo, sad smo završili s ovim izvješćem. Mislim da smo čak, čak imamo nekoliko minuta viška na raspolaganju, a e, nisam si siguran da je gospodin Sviderek stigao. A je, stigao je. E pa onda može ući i govoriti nam o nezakonitom ribolovu. Moram vas podsjetiti da e, ćemo sada preći na zatvorenu sjednicu, da će se ovoj točki raspravljati na sjednici zatvorenoj za javnost, te pozivam sve one koji ne trebaju više biti u prostoriji da napuste prostoriju.